Okay. So, uh, afternoon, Dobar dan, kolege. Dopustite da započnemo s radom odbora Ekon. Kao što znate, prva točka dnevnog reda jest usvajanje dnevnog reda. Možemo ga smatrati usvojenim. Nemam nikakve obavijesti predsjednika za danas. Isto tako nemam ništa za prijaviti glede e, međuinstitucijskih pregovora. Dakle, možemo preći na točku četvrtu i petu. Drago nam je što je ovdje izvjestitelj, gospodin Ludvigson iz redova SID-a. Naslovi su direktiva Europskog parlamenta i vijeća o pravnom i operativnom okviru za europsku e-karticu usluga uvedenu uredbom. I slično, uredba Europskog parlamenta i vijeća o uvođenju europske e-kartice usluga i povezanih administrativnih usluga. Ovdje se radi o mišljenju za IMCO. Kao što vjerojatno znate, u siječnju 2017. Europska komisija predstavila je paket mjera sa ciljem olakšavanja pregraničnih usluga i jačanja jedinstvenog tržišta. Jedna od mjera upravo je uvođenje nove europske službe koja se zove e-kartica. Tu se radi o elektroničkoj e, elektroničkom postupku za olakšavanje raznih video usluga i za upravne e, administrativne e, formalnosti između država članica. Imamo dva zahtjeva da nadležni odbor odbije ovaj prijedlog, a mi ćemo sada raspraviti o preporukama mišljenja izvjestitelja. Izvjestitelj bi trebao imati na raspolaganju 7 minuta, zatim izvjestitelj u sjeni 4 minute. ako bude dovoljno vremena, moći ćemo ostaviti i par minuta za slobodno javljanje za riječ. Dakle, sada najprije dajemo gospodinu Ludvigsonu 7 minuta da predstavi točku četvrtu i petu našeg dnevnog reda. Najljepša hvala, predsjedniče. nema nikakve dvojbe. Dakle, danas je potrebno potaknuti razvoj e, tržišta usluga u Europi i moramo što bolje iskoristiti potencijal jedinstvenog tržišta usluga. Iz tog razloga me raduje što određene mjere imaju za cilj olakšavanje kretanja usluga, no to mora biti popraćeno provedbom zaštitnih kriterija koji će biti jako jaki i zaštne mjere potrošača i poslodavaca i pravedno tržno natjecanje za sve. Uspostava e-karce usluga za cilj ima prema komisiji da olakša pružateljima usluga pružanje usluga na prekograničnoj razini to privremeno odnosno proširiti svoje djelovanje tako što će se otvoriti podružnica u drugoj državi članici. Pred nama je ovdje uredba koja se tiče sadržaja e-karce usluga, a onda imamo i direktivu koja se tiče e, postupka i način funkcioniranja ove e-kartice. Komisija nam tvrdi da ima veliki broj prednosti u okviru ove e-kartice. Kao što vi to već znate, ja nisam potpuno uvjeren da je tome tako. Što više, slažem se s s iznesenim kritikama, kritikama koje su iznijele brojne organizacije, sindikati, udruge poslodavaca u onim sektorima koji su najviše pogođeni ovim. Svi oni dovode u pitanje, kritiziraju ovaj prijedlog i dovode u pitanje dodanu vrijednost prijedloga. Znam, na primjer, da u sektoru osiguravatelja kritiziraju se odredbe koje se tiču upravo prijedloga koji se tiče osiguranja. U prijedlogu se kaže da ovaj dokument se temelji na krivim informacijama i u biti da to neće biti učinkovito te što više da će biti iznimno skupo, a da neće pružiti nikakvu dodanu vrijednost. Ja znam da u sektoru građevinarstva postoje velike brige. Smatra se da će ova e-kartica potaknuti ne prijavljene, neprijavljene radnike da rade lažne samo zaposlene i tako dalje. Ja mislim da moramo saslušati sve ove ljude koji su zjavili svoje strahove i moramo to uzeti u, obzir. Jasno je da prijedlog komisije izaziva brojna pitanja. Na primjer, kada neko traži kartu usluga, i kada država domaćin koja treba izdati tu karticu ne odgovara, onda se ipak izdaje ta kartica, a da država domaćin nije provela bilo kakvu kontrolu. Dakle, to je jedan skriveni način da se dobije tu kartu prečutnim priznanjem države domaćina. No, trebamo izbjeći svaki vid zloporabe, a kako bismo to napravili, moraju svi zahtjevi, zahtjevi biti provjereni od strane država domaćina prije izdavanja te kartice. I to se mora napraviti, naravno, i u adekvatnom odgovarajućem roku. Rokovi koje predlaže komisija su tako kratki da bi se moglo pomisliti da države članice neće imati niti praktične mogućnosti, niti kapacitete da upravljaju svim tim zahtjevima za izdavanje e-kartica u zadanom roku. Zatim, trajanje, neograničeno trajanje, kartice je problemačno. Naravno, jasno je da neki podaci koji su u određenom vremenu točni, da u kasnim određenom drugom više nisu točni situacija svakčija se mijenja. Zatim moramo imati jedan sustav koji će biti predvidljiv. Nažalost, prema mom mišljenju, prijedlog komisije je isuviše složen, neprecizan, glede isuviše različitih aspekata. Što više imamo i brojne tehničke tekstove, stručne tekstove koji samo pogoršavaju situaciju. Danas je naime jako teško saznati kako će e-kartica funkcionirati u praksi. Zaključak koji izlačim iz svega ovoga jest taj da se trebamo doista pitati da li ovaj predlog komisije doista nudi neku dodanu vrijednost. Ja se doista pitam, ne radi li se ovdje o načinu da se uvede jedna složena administrativna struktura, da se stvori ta složena administrativna struktura i bojim se da će u praksi jako mali broj ljudi se pozivati koristiti uslugu. Zatim ne smijemo zaboraviti da danas postoji čitav niz instrumenata koji su na raspolaganju i mislim da nam je potrebno dubinski detaljno analizirati način na koji e-kartica može predstavljati dodanu vrijednost, a u usporedbi sa svim onim instrumentima koji već postoje. Dakle, imajući na umu sve ovo što sam rekao, ja predlažem da se odbaci prijedlog komisije. No, želim da stvari budu savršeno jasne. Ja sam naravno otvoren i spreman za konstruktivnu raspravu i isto tako spreman sam saslušati mišljenja izvjestitelja u sjeni. Hvala vam. Uh, Hvala vam, kolega Ole Ludvigson, A sada kolega Matthew Shellon, izvjestitelj u sjeni, imate četiri minute innanzitutto voglio esprimere i miei... Eh... Hvala lijepa. Ako mi dopustite, evo sada bih ja izrazio i moje sumnje o ovoj temi. Moram reći da se u potpunosti slažem s mišljenjem izvjestitelja. Uopće mi nije jasno kako to da se ovom temom bavimo na odboru Ekon. Dakle, zaista sumnjam u našu nadležnost. U svakom slučaju hvala na ovom prijedlogu izvješća. Postoji čitav niz točaka po kojima se slažemo, e, recimo mjere vezane za usluge, jer to je nešto što smo se uvijek zalagali. Mnogo toga vezano je za nadležnost odbora IMKO i dakle još jednom samo ponavljam da zaista sumnjam u to da smo mi za ovu temu nadležni. Hvala. Hvala vam. U ime ECR-a gospodin Lonšuc, u ime izvjestaja u Sjeni. Da, hvala vam predsjedavajući. Gospodin Nedermajer, ispričavam se u ime kolege koji doista nije mogao, nažalost, sudjelovati na današnjoj raspravi. No, poslao mi je svoje bilješke. Kada se radi o ovom prijedlogu, upoznali smo se s njim i imamo nekoliko komentara. Najprije moramo priznati da se klub zastupnika slaže s ovim ozbiljnim eh, brigama, među kojima jedna od najvećih je neograničeno trajanje e-kartice. Zatim eh, nismo sigurni glede rokova za koji su stavljeni na dakle, obvezu evidentiranja svih e, e-karata, odnosno zahtjeva. Zatim treće, mislimo da su obrazloženja u ovom izvješću e, neuravnotežena. Mi smo više pozdravili mogućnosti i pozitivne aspekte uredbe koja se predlaže, a postupno ukidanje prepreka i pružanje pregraničnih e, usluga može predstaviti brojne dodatne dodane vrijednosti, barem smanjenje administrativnih obveza i opterećenja za poduzeća i poboljšati izbor koji se nalazi pred našim konjicima. E, konicima. Dakle, jasno je e, postoje neke zemlje, države članice koje imaju visok e, BDP, koje imaju skupe usluge, da žele vidjeti situaciju drugdje, no razumijem da ali bojim se Znam da se boje e, jeftinih usluga iz istočne i središnje Europe, ali dopustite da vas podsjetim na nekoliko drugih aspekata u ovom temeljnom prijedlogu. Na primjer, postoje neke odredbe koje tvrde da država domaćin može zadržati svoje ovlasti da e, primjenjuje domaće uredbene e, domaća pravila i da odobri ili ne pružanje usluga na svom teritoriju Dakle, to je u nadležnosti svake države. E-kartica neće utjecati na obveze poslodavaca i na prava zaposlenika. Ima što na umu, dakle, prijedlog da se jednostavno odbaci ovaj prijedlog komisije po našem mišljenju e, se čini preuranjenim i neopravdanim. Umjesto toga, klub zastupnika ecr smatra da većina ovih problema mogu biti riješeni na valjan način prijedlogom eh, amandmana od strane nadležnog odbora. Mi smatramo da ovaj prijedlog može biti veliki korak naprijed za unapređenje usluga diljem eh, sektora pružanja usluga u cijeloj Europi. Ovo je izazova, ne poteškoća, dakle ne, smijemo, ne bismo trebali odbaciti ovu mogućnost. Razumijemo da poduzeća imaju određenih strakova, ali eh, smatramo da bi potrošači e, imali velike e, koristi, bilo se rad Belgije, Nizozemskoj i drugdje, dakle mogli bi biti sigurno zadovoljni kada bi se ovakav, ovakav inicijativa razvila. Hvala. Hvala vam na dolasku i hvala vam na radu vašeg izvjestelja u Sjeni. Čini se da će netko govoriti u ime a ne? Imamo li koga iz Guja? Nema. Vidim nekog iz zelenih. Da, ja ću biti Michel Raymond danas. Hvala izvjestuju sjenu i drugim izvjestiteljima u Sijeni. Pozdravljam vas i zahvaljujem u ime Michel. Dakle, prema smo na znanje sve predloge da se baci predlog komisije i u biti slažemo se s tim. Dakle, podržavamo prijedloge koji mogu podržati razvoj sektora usluga unutar jedinstvenog tržišta. Međutim, od ključnog značaja za nas da se postaramo da takvi prijedlozi zajamče da država domaćini imaju sva sredstva na raspolaganju kako bi se postarali da provjere da su pružatelji usluga, e, da poštuju e, uvjete rada. Jako često e, gost, usluge e, iz nekih država su različite u svojoj kvaliteti i zaštitnim mjerama. Mi ne želimo da u Europi dođe do utrke prema dolje. Ovdje imamo isto tako e, problem kao što je prečutno, prečutno odobravanje pružanja usluga, dakle, e, što znači da ukoliko država domaćin ne, ne izda dozvolu u određenom vremenu, onda se smatra da se može izdati kartica. Zatim problem je također i izdavanje kartice na neodređeni rok, a bez ikakvih dodatnih e, kriterija. Što se tiče sektora osiguranja, prijedlog e, primorava osiguravateljska društva da pruži jednake uvjete osiguranja e, domaćinima i drugima nositeljima karca, ali mi se pitamo da li je to jednostavno moguće, da li je moguće tako nešto napraviti, da li to stvarno predstavlja neku dodatnu vrijednost, imajući na umu e, sve prepreke koje, su, koje postoje na jedinstvenom tržištu. I zato imamo amandmane kojima pozivamo kolege da se odbacaju amandmani, kao što je rekao izvjestelj. Jas. Mišel se veseli daljnoj raspravi oko ovog desija, kao i drugi izvjestitelji u sjeni. Hvala. Hvala vama. Evo ne vidim drugi izvjestitelji u sjeni s potpisa. Za slobodno javljanje za riječ tu je gospođa Beresi. Izvolite. Najpša hvala predsjedniče. Evo, ja ću naravno čestitati izvjestitelju na njegovom stavu. Uvjerena sam da će odgovoriti gospodinu Martučelu. A, otišao je E sad, ne znam <laughs> da li će izvjestitelj moći odgovoriti gospodinu Martučelu, ali htio sam ponoviti koliko je značajno za naš odbor da se iznese mišljenje u ovom e, dosjeu. To je to vrijedi isto tako i za raspravu u komisiji u vijeću. Naime, ovaj prijedlog izravno utječe na sektor osiguravanja. Da ne spominjemo porezna pitanja o kojima se ovdje ne govori, ali naš e, odbor bi to morao pomno razmotriti, koja bi, e, koja bi fiskalna politika bila primjenjiva ovim e, lažnim upućivanjima radnika u biti, jer ovdje se upravo o tome radi, to, to je ono što skrije iz ovog predloga komisija. Kada se radi dakle o osiguravanjima, osiguravanju moramo jasno reći kako stvari stoje jasno i da to svako može razumjeti od prvih direktiva o unutarnjem tržištu u sektoru osiguranja uvijek smo odlučivali da radimo na usklađivanju, a ovdje nam se jednostavno predlaže da se uspostavi neki sustav međusobnog priznavanja i to u sektoru kojem ne postoji nikakav sustav nadzora i ovdje jednostavno je problem glede nadležnosti našeg odbora koji je jako veliki i koji sam po sebi već po mom mišljenju opravdava stav našeg izvjestitelja koji se zalaže za stav odbora za ekonomsku i monetarnu politiku. Hvala. Sada imamo još jednu kolegicu. Nisam vidio nikoga, dakle molim vas javite mi ako želi neko uslov da se još javi za riječ. Gospođa Sander, izvolite. Hvala. Evo, jednostavno ja želim prenijeti e, velike kritike koje smo primili vezano za ovaj prijedlog. Izazvale su, ovaj prijedlog izazvao jako puno sumnji i kritika. Govorilo se o e, čitavom e, nizu problema vezanim za osiguranje, za prešutne elemente, za neograničena razdoblja. U različitim državama članicama ovu se elektronsku karticu smatra neprikladnom jako se kritično na to gleda. Hvala svim komentarima našeg izvjestitelja. Hvala vama. Za slučaj da se nitko drugi ne javi sada za riječ, zamolit ću gospodina Ludvigsona da u dvije minute zaključi ovu temu. Mislim da mi dvije minute neće niti biti potrebne. Sasvim je jasno da se ovdje radi o vrlo osjetljivom pitanju. Znam što o tome kažu sindikati koje ovo brine, a brine i mnoge druge. Radi se, već sam rekao, o osjetljivom pitanju. Hvala kolegama koji su dali mišljenje i sasvim je sigurno da ćemo sva ova pitanja trebati produbiti. Izvjesno je da su po pitanju ovog prijedloga komisije mišljenja podijeljena. Sasvim sam otvoren za e, rasprave i e, spreman prihvatiti amandmane o kojima ćemo raspraviti. Želim s izvjestiteljima u sjeni naći najbolji način da napredujemo. Radi se o pitanju koje je teško riješiti kritika ima mnogo, a važno je ponovno izraditi i promijeniti prijedlog komisije u mnogim aspektima. Osobno se zalažem za to da se ovaj prijedlog odbaci, odbije, ali spreman sam raspravljati s izvjestiteljima u sjeni, vidjeti što možemo napraviti, ovisno naravno o amandmanima koji će eventualno pristići. U svakom slučaju pokušat ću naći rješenje koja će, od koje će odgovarati ako ne svima, a onda većini. E, hvala e, svima, hvala izvjestitelju, izvjestiteljima u Sijeni i članovima odbora koji su sudjelovali u raspravi. Dakle, danas je 16. listopada, 19. je rok za ulaganje amandmana, 4. prosinca glasat ćemo na odboru Ekon. I hvala gospodinu Ludvigsonu koji je pokušao iznaći dobar stav odbora Ekon. Bili smo zaista učinkovitiji nego što se mislimo. Sada ćemo napraviti malu stanku, a sljedeća točka dnevnog reda počinje za 15 minuta. Hvala. Dear uh, let mm, Drage kolege, ponovno otvaram sastanak koji se sada nastavlja. Prelazimo na šestu točku e, kada govorimo o središnjoj drugoj ugovornoj strani i e, nakon prijedloga izvješća Uloženo je 218 amandmana. Govori se o razlici između e, dva scenarija sa gubitkom, odnosno bet gubitka. Govori se o sanaciji, o oporavku i o tome da se u slučaju problema izbjegne da se pribjegne novcu porezkih obveznika, a također daje se bolja zaštita središnjem e, sustavu za poravnavanje i e, klijente. E, za sada nije ovdje s nama E, izvjestiteljica Kay Swinburne iz ECR-a, e ali dajem riječ Jakobu von Weizsäckeru koji je ovdje na pet minuta. Hvala lijepa. Kay Swinburne nije tu, svejedno bih e, joj se zahvalio. Zahvalio bih joj se zato što je i izvrno je se činilo nevjerojatnim da su zajedno radili izvjestitelji iz kluba e, konzervativaca i iz kluba socijalista. Dakle, to je bilo malo vjerojatno, ali smo mi vrlo dobro i e, suvislo radili. Znam da smo bili pod vremenskim pritiskom, naročito neki od naših kolega. Pokušali smo e, što više u to uključiti i naše izvjestenje u sjeni, ali bit će mi jako drago da primimo sve amandmane. Iako smo vrlo e, lijepo surađivali, nismo se oko svega mogli dogovoriti, pa ćemo i ona i ja kao pojedinci uložiti čitav niz amandmana što nimalo ne umanjuje ono što smo zajedno izradili. Drago mi je da ste došli na sastanak K. Već sam izrazio zahvalnost što smo dobro surađivali imali smo stvarno mislim zajednički cilj, a to je da povećamo e, uvjerljivu zaštitu za e, porezne obveznike, dakle ne samo teoretski, a istovremeno, htjeli smo da učestimo ili ponovno uspostavimo sigurnost sustava. E, htjeli smo napraviti dobre okvire za dobre poticaje za klijente i e, htjeli smo to napraviti na ex ante čelu, kao i u trenutku ako dođe do eventualne krize. Kako bi oporavak bio bolji kada treba dati dakle bolju vrstu posticaja i u tom smislu smo smatrali da planovi za oporavak moraju biti puno više obvezatni. Prijedlog na temelju kojeg smo radili bio je jako dobar. Naravno, pokušali smo ga pomalo poboljšati. U tom smislu nam se činilo da ako CCP se želi odvojiti od izvornog plana za oporavku, ne samo da bi o tome treba to obavijestiti e, nadležno tijelo, već da bi trebao tražiti i odobrenje od tog nadzornog tijela. Bilo bi dobro da se e, vrlo brzo treba udovoljiti tom zahtjevu ili ga se vrlo brzo treba odbiti, ali u svakom slučaju to treba tražiti od nadležnih vlasti. Dakle, prvi cilj je bio da to bude obveznatno. Drugo, da e, postoji u okviru samog sustava oporavka dovoljna mogućnost apsorpcije gubitaka. Imali smo ponekad težak izbor što treba biti uključeno, kakvi instrumenti u fazu oporavke. Mislim da smo tu našli dobra rješenja. Treće, govorili smo i o naknadama, kompenzaciji i tu smo rekli da u fazi oporavka kompenzacija treba biti predviđena za slučaj da se ta druga e, ugodna strana, dakle CCP, da opstane. I ja u tome vidim zajednički interes, jer se treba tražiti da CCP-ovi, članovi sustava poravnavanja, kao i klijenti, imaju e, zajednički interes za uspjeh u toj fazi oporavka. I zato mislim da bi bilo važno da svi oni imaju pravo na kompenzaciju. Naravno ne neograničeno jer bi jednostavno CCP bio vrst, nekakva vrsta utvare i onda više e, dionici ne bi bili sigurni u to što zapravo posjeduju. Mislim da je to dobar kompromisni način da se ojačaju poticaji. Neki će možda reći da se radi o detalju, ali smatrali smo da bi bilo jako važno da se eksplicite u pravnom tekstu kaže da e, neće strane moći e, kapacitete e, za apsorbiranje gubitaka koristiti u fazi oporavka. Dakle, u fazi oporavka pokušali smo prijedlog puno više strukturirati. Nismo pokušali sve opisati na preskriptivan način jer CCP-ovo ima različitih vrsta. Ali smo pokušali izložiti koji su mogući planovi oporavka mogući i htjeli smo da se specifičnosti pojedinih poslovnih modela uzmu u obzir. Kada se pak dođe u fazu sanacije, onda je situacija sasvim drugačija. Drugačiji smo cilj imali. Tu javno tijelo koje se bavi pitanjem sanacija mora i zaštititi e, poreskog obveznika i e, unijeti dakle sve pravne mehanizme zaštite. Htjeli smo dakle da se može pozvati na e, autoritet javnih vlasti i kako bi se poboljšao e, kapacitet apsorbiranja gubitaka u fazi sanacije i da se sistemski aspekti uzmu u obzir. To su mm, ključne izmjene koje smo unijeli. Mislim da sam već sada previše vremena rekao u uvodnom izlaganju, ali mislim da je za ovu točku e, dnevnog reda izvojeno dovoljno vremena i htio bih još samo dati primjedbu o sveukupnom izgledu i strukturiranju Emira. E, puno toga ima revizija EZI, primjer, koja je vezana za to i koja uskoro predstoji. Mislim da u sadašnjoj situaciji i s obzirom na kontekst Brexita, da se ovdje radi u konstrukciji u kojoj kažemo da je treća po veličini banka na Malti sada pod nadzorom jer su e, regulatori, e, odnosno njihovo nadzorno tijelo, ne može funkcionirati u vrijeme krize, a istovremeno to isto tijelo e, e, tu postoji kada se radi o CCP-ovima. Osobno mislim da je tako nešto neodrživo. Moramo napredovati i napraviti jedinstveni nadzorni okvir i e, jedinstveni okvir za rješavanje, odnosno sanacije tu se javlja problem. Jasno mi je zašto Europska središnja banka mora u sve ovo ući, ali mi se to čini jako složenim. Zaista ne mogu zamisliti kako bi to moglo funkcionirati u e, vrijeme krize. I isto tako kako će izgledati prijedlog komisije vezano za treće zemlje gdje mi želimo više funkcionirati kao jedinstveni nadzori nadzorni kad se radi o nadziranju u trećim zemljama. Pa to je zapravo kao da gradimo Potemkinova sela. Jer ako želimo i dalje imati e, kolegi e, onih koji nadziru, onda moramo to napraviti i moramo tražiti i jedinstveno tijelo za oporavak i sanaciju. A isto tako trebamo se pitati kakva vrsta fiskalnih kapaciteta će ikad postati nužna kako bi se moglo obaviti tim problemima. Jer ako neka država treba tolerirati to jedinstveno tijelo za nadzor, ali u slučaju problema onda će netko tu tražiti da se plati račun. Stoga ću ja uložiti jedan od amandmana da se stvori i e, sanacijski fond za CCP-ove. Ne zato što bi to bila najbolje, najbolje moguće rješenje, već zato što mislim da je to preduvjet za ono što smatram nužnim, a to je da imamo dakle jednu jedinstveno sanacijsko tijelo i mehanizam. Hvala lijepo ali sada dajem riječ e, Kay Swinburne kao suizvjestiteljici koja govori druga jer je druga došla na sastanak. Hvala lijepa. E, morala sam trčati iz drugog kraja zgrade da bih stigla, a u ovih par minuta sam se malo ispuhala i odmorila. U svakom slučaju moram reći da nisam nikada ranije bila suizvjestiteljica, a ovaj odbor nov je za sve nas nije bilo onoliko stresno kao što sam mislila, e, zato što sam jako lijepo surađivala s kolegom i barem smo od samog početka ustanovili oko čega se ne možemo složiti. Nadalje smatram da je jako važno da imamo sustav oporavka i sanacije i davno smo već trebali to staviti u pravne okvire, koje je zapravo konačna faza kako bismo omogućili da poravnavanje bude onako dobro kao što su to na sastanku G20 2009. godine u Pittsburghu osmislili šefovi država i vlada. Ovo je vrlo stručno pitanje i ne smijemo to pomiješati sa više političkim aspektima o kojima raspravlja ovaj odbor kad se radi o poravnavanju. Dakle, E, ova tema jednostavno znači da instrumenti izvedenica izvedenice i njihovo poravnavanje su nešto što se odvija na svjetskoj razini. I FSB je na tome radio i treba je tjesno paziti kakav će biti rezultat. I kad se radi o oporavku i kada se radi o sanacijama, potrebno je imati dobru pravnu izvjesnost i kako bi svi u CCP-ovima, bez obzira na to kakve su prirode, gdje se nalaze ili koje su vrste, moraju biti potvrgnuti istom pravičnom tretmanu. A, e, najbolji se rezultati mogu postići isključivo ako se imaju ispravni podsticaj. i CCP-ovi moraju u osnovi biti vrlo otporni. Za slučaj velikih problema potrebno je da imamo odgovarajuće instrumente. Ne trebaju imati strogu sekvencu, strogi redoslijed, ali se mehanizmi moraju znati. Nabrojili smo tu zaštitne mehanizme, vrlo su važne i vrlo su važne kako se to odnosi na novce novac koji posjeduju porezni obveznici i klijenti. Dakle, što se tiče oporavka i senacija, gledamo na koji način e, će, e, bi se pojedini instrumenti mogli koristiti. Ali ovdje ono što je puno važno da se na to gleda kao kontinuum. To je vrlo važno. E, još uvijek imam neke rezerve oko načina na koje se to radi. E, odlazak sa oporavka na rješavanje e, mora se e, moći primijeniti u nekim situacijama ako se čini da oporavak ne bi bio učinkovit moglo bi se odmah preći na sanacije i rado čuti što kolege o tome misle postoje različiti interesi koji su ovdje u igri a za slučaj poremeća na tržištu pokušali smo osigurati da se sve ove mjere i akcije mogu brzo poduzeti, naročito kad se radi o situaciji gubitka i u situaciji kada tih gubitaka nema. E, tamo gdje mislim da ne treba razvajati, e, mislim da kad se radi o onome što je u srži ovog izvješća, a to je ono što je bilo vezano za vjerovnike. To je načelo vrlo bitno i mislim da se treba zaista držati načela da niti jedan vjerovnik se ne smije naći u lošijoj situaciji. E, činjenica da e, se e, za vrijeme e, e, sanacije ne možete biti u boljoj situaciji nego prilikom oporavka je nešto što smatram da nije održivo i toga ću se i dalje držati. Dakle, ono što e, moramo tražiti je da klijenti pomognu oporavka svakog CCP-a. Nadam se da ćete se složiti s nama kao su izvjestiteljima da ovdje dajemo sveobuhvatni odgovor na prijedlog komisije koji je u prvom redu već bio dobar i da ćemo zajedno i to sve iznijansirati. Hvala, mislim da si jako dobro ovo iznijela. Ovo i je značaj dobrog plana oporavka. Sad imamo po pet minuta svako a i komisiji možemo dati riječ na nekoliko minuta ako želite uzeti riječ. Prvi je, prva je Danuta Hubner, prva je u cijeni ali zamjenčuju Brian Hayes. Brian, hvala. Vidite, ja nisam Danuta Hubner, ali ovdje sam umjesto nje. Ona, nažalost, nije mogla doći. Thank you, madam. Thank you. Um, she didn't steal anything, no. I hit the wrong button. Hvala, samo sam stisnuo krivi gumb. Danuta se ispreč, ispričava, obojci su izvjestitelja, ona se raduje nastavku konstruktivnog rada na ovom dosjeu kako bi došli do najboljih mogućih rezultata i pozdravlja ovaj nacrt izvješća koji daje dragocjeno poboljšanje e, prijedlogu komisije, a prijedlog komisije je već bio solidna osnova za početak. Mi smo zadovoljni sa četiri glavne točke koje su su izvjestitelji podijelili s nama, a, a o kojima EPP govori već od samog početka. Prvo je dodatna jasnoća i predvidljivost u nacrtu izvješća o planu oporavka. E, malo je bilo navedeno o tome u prijedlogu komisije, a e, i ostavilo je dosta prostora da ccp odstupaju od planova oporavka i zadovoljni smo da to pitanje pretjerane fleksibilnosti je nešto o čemu je ovdje bilo riječi. To bi e, trebalo stvoriti veću jasnoću i predvidljivost za klijente i članove i su izvjestitelji su već od, rano spomenuli ovakav, ovakvu vrstu vrstu pristupa i nadam se da će cijeli pregovarački tim to podržati. Drugo je dodatna transparentnost e, planova oporavka za klijente i članove. E, tu je u izvornom tekstu postojao jasan nedostatak e, i zapravo ta transparentnost je zahtijevala i uključivanje klijenata i članova i mi ćemo se pobrinuti za neke dodatne načine osiguranja te transparentnosti i to je smjer koji pozdravljamo. Treća točka je potreba da se ograniči korištenje novca poreznih obveznika u najvećoj mogućoj mjeri su izvjestitelji su od samog početka vrlo jasno naglašavali to pitanje. Mi ih podržavamo i temeljem rasprava koje smo do sada imali očekujemo da pregovarački tim bude objedinjen e, što se ove teme tiče nadalje. Zadovoljni smo da su izvjestitelji idu prema boljem e, razlikovanju scenarija s gubitkom i bez gubitka i operacionalizaciji tih e, razlika. Naime, različita financijsko sudjelovanje CCP-a s obzirom na vrstu scenarija koje se uzima u obzir. Ono što mi planiramo ići još dalje u tom smjeru. Vrlo konkretno smatramo da plaćena razlika mora biti vrlo jasna u planovima e, sanacije. Zatim ima nekih točaka gdje imamo nekih dvojbi oko e, pristupa koji je zauzet u ovom izvješću. Prva točka vezana je uz pitanje novog članka 20a koji se bavi odštetom i oporavkom za gubitke i povratom za gubitke e, član, klijenata i članova. Mi e, cijenimo da su izvjestitelji odobravaju to načelo, ali imamo dvojbi oko kalibracije sustava ovog sustava u sadašnjem nacrtom izvješća imamo dvojbi oko e, brojki koje su predložene i oko zadržavanja pristupa koji se temelji na načelu. Druge dvojbe temelje se, odnose se na tome da niti jedan vjerovnik ne smije proći lošije. E, čini nam se da tu su potrebna dodatna pojašnjenja. Ono što mi želimo je pristup koji će biti što je bliži mogući FSB-u, znači da se iskoristi iskoristi njihovo stručno znanje i otvore vrata za globalnu koordinaciju tog pristupa. E, tu e, e, uključivanje nekakvih troškova zamjene, o tome se raspravlja kao nečem problematičnom i smatramo da to otvara neka praktična pitanja oko kojih treba ući u dublje detalje. Zatim, što se tiče takozvanog sanacijskog fonda, čini mi se da izvjestitelj SND-a ima, ima razumijevanja za takav fond. Mislim da bi takav fond e, e, trebao mm, onda mobilizirati dosta, dosta zapravo likvidnih resursa i e, veliki su oportunitetni troškovi takvog fonda. A što se tiče institucionalnih pitanja oko kojih trenutačno ne postoji slaganje u okviru izvješća, mi smo za jedan više europski pristup nadzoru CCP-a mi smo logično i za jedinstveno sanacijsko tijelo i za e, jedinstveni nadzor CCPO. Problem je da sustav nadzora je u toku sada kao posljedica e R2 dosta se mijenja u tom sustavu i nismo sigurni kako će to u konačnici funkcionirati, a nismo niti sasvim sigurni e, kako, kako će biti konačna konstrukcija tog sanacijskog tijela. Po našem mišljenju je još uvijek preuranjeno e, u tekstu govoriti o jedinstvenom sanacijskom tijelu, no šteta bi bilo da se čeka dovršetak posla na svim drugim dokumentima prije nego što dovršimo ovo jer ima tu eh, i mnogo drugih važnih pitanja, a ne samo ovo institucionalno pitanje. Stoga smo mi za jednu snažnu revizijsku klauzulu i da taj rok za reviziju ne bude eh, E, da bude, ne bude prestrog i mislimo da će to osigurati da u konačnici sustav bude dosljedan, koherentan i da se to pitanje ne bude nešto što će u cijelosti nestati sa dnevnog reda. E, znači da se druga pitanja riješe i prije osnivanja ovog sanacijskog tijela. E, I mislim da će to pomoći ovim kolegima da bolje funkcioniraju kad dođe njihovo vrijeme. Hvala predsjedniče, hvala Brian, a sada za Alde, Kora van Hvala. I ja ću zahvaliti su izvjestiteljima, kao što je Jakov von Weizsäcker rekao, oni su čudan e, par, ECR i SID, e, no znamo da to nije bio brak iz ljubavi, već <laughs> dogovoreni brak, ali i dogovoreni brak nekad može trajati i dulje jer je više usredotočen na, na racionalne aspekte, a ne na emocije. Možda u ovakvom izvješću to i nije loša stvar. Dakle, možemo se svi složiti da sve o stvari oko kojih ste se, se složili definitivno imaju smisla. Izvješće je jako dobro. Kao što je Kej rekla, već je i komisija dala dobar prijedlog od samog početka, ali vi ste ovoga odradili odličan posao da ga još i poboljšate. Mislim da se svi slažemo oko važnosti ovog dosjea, da je to E, da postoji jedan, da je to je onaj dio koji nedostaje u regulaciji financijskog sektora. Za nas je ključno da uskladimo e, europsko zakonodavstvo sa međunarodnim smjernicama što je više moguće jer svi znamo da je posao poravnanja apsolutno je prekogranične naravi i e, pozdravljam ovo izvješće, ono predstavlja korak u pravom smjeru. Ja se također slažem i sa ovim što je rekao kolega Brian Hayes u ime Danute Hübner. Postoje, postoje neki dijelovi koje treba dodatno još na njima poraditi, uskladiti ih. Ja ću se dotaknuti tih tema, no kako je jako pokrenuo temu i oko jedinstvenog e, sanacijskog fonda ili nadzornog tijela, žela bih reći da mi ne želimo miješati to s ovim dosjeom. Ovaj dosje treba ostati onako jedan tehnički dosje kakav i je, apsolutno e, usmjeren na ta pitanja, racionalan, jer ako ćemo sada ići u političke rasprave koje su iza ovih pitanja, E, onda mislim da je bolje to činiti u okviru revizije Emira i u kombinaciji sa revizijom ESAS-a, ali ne u okviru ovog dosija, jer tako možemo samo riskirati da sve to skupa odgodimo, što bi zaista bila šteta. E, što se tiče raspodjele gubitaka, e, u slučaju non-default gubitaka, Izvješće se izvješće sugerira da se gubici raspodijele CCP-u i dioničarima. To ima smisla naravno kako bi se ublažili rizici u smjeru financijske stabilnosti. Mi možemo razmisliti i o, o tome da omogućimo fleksibilnost E, u tom smislu. To je zapravo ono pitanje s jedne strane i s druge strane. Znači, sigurno je to pitanje gdje je teško pogoditi pravu ravnotežu. Mi se nismo još u cijelosti odlučili, ali rado ćemo sudjelovati u raspravama o tome na sastancima izvjestitelja u Sjeni, od kojih je prvi već sutra. Zatim ćemo blisko razmatrati definiciju takozvanih e, e, counterfactual eh, načela u, u onom načelu da nijedan vjerovnik ne bi eh, trebao gore proći. I tu je nekako opet pitanje detalja jer ako ćemo ići na preusko rješenje to će se možda previše ograničiti ta sanacijska tijela na čistu pravilnik, ali ako je definicija šira onda možda nije to eh, lako izračunati i povećava se neizvjesnost za sve one koji sudjeluju u takvom poravnanju. Dakle, to je svakako nešto o čemu treba raspraviti sljedećih tjedana. I treći, jedan od glavnih ciljeva ovog, ovog dosija je zaštita javnih fondova, javnih sredstava zapravo. Um, naime, to bi moglo uh, dati neke pogrešne poticaje i povećati moralne rizike, uh, pa uh, možda treba izostaviti taj dio poticanja Belin, takozvanog Belina. E, ja sam zadovoljna izvješćem kakve su iznijeli su izvjestitelji i radujem se što ću s vama raditi na tim pitanjima sljedećih tjedana. Hvala. Evo, vi ste savršeno bili na vrijeme. Gospodin Vjegas iz i vi imate pet minuta. Ovo je e, vrsta uredbe s kojom uvijek imamo određenih problema jer očito je da ovdje govorimo o institucijama koji vuku gospodarstvo u jednom smjeru koje je diametralno suprotno onom što E, mi slijedimo u smislu našeg e, modela gospodarskog razvoja. Znači, pitanje je vezano od CCP, e, financijalizacija ekonomije je zamišljena za rješavanje određenih problema, ali u konačnici to zapravo samo pogoršava te probleme ako govorimo o cjenovnoj stabilnosti za različite dionike i slično ono što e, na, kraju dobivamo je samo jedan izvor e, e, nestabilnosti osobito sa tim središnjim ugovornim tijelima koje su izvorno stvorene iz razloga učinkovitosti, ali one postaju sada tajni čimbenik sustavnih rizika. Stvara se više institucija koje će biti pretjerano velike, toliko velike da se ne može podnijeti njihov neuspjeh. Znači, mi e, ovdje se vrtimo doista u krugu, e, mislimo da smanjujemo rizik, no jedini način smanjenja rizika je uspostava tih institucija koje, koje su u konačnici prevelike, a da, bi se, da bismo mogli podnijeti njihov neuspjeh. Um, mi se ne možemo identificirati s tim pristupom, međutim razumijemo ideju, razumijemo potrebu da se urede te središnje ugovorne strane, E, i u tom smislu možemo se složiti sa većinom e, odredaba ovog izvješća. E, jasno je da vjerojatnost da te institucije padnu u stečaj je zapravo niska no smatramo da nešto treba učiniti kako bi se taj rizik riješio koliko god da je taj rizik mali. Postoji jedan određeni broj kritičnih točaka ovdje o s kojima se izvješće u konačnici i bavi i slažemo se s time, primjerice smanjenje složenosti, zatim vlasništvo CCP-ova, model upravljanja, a možda možemo ići i još e, dalje. Za nas bi idealna situacija bila da imamo model upravljanja koji jednostavno ograničava e, financijsku imovinu kojom upravljaju središnje ugovorne, e, druge ugovorne strane osobito one najrizičnije aktivnosti bi bilo nešto čime CCP-ovi ne mogu upravljati. I naravno tu je i nadzor kao još jedna kritična točka. Tu postoji pokušaj da se uravnoteže postupci i procedure koje će biti e, rigidne s jedne strane s određenom e, dozom fleksibilnosti i diskrecijskog pristupa za nadzorno tijelo koje će trebati poduzeti određene radnje. To se čini logično, znači da mora postojati takva vrsta ravnoteže. A osnovne ili temeljne točke s kojima se možemo složiti. Mislim da trebamo naglasiti točku da trebamo osigurati da gubici bude nešto što snose e, druge središnje ugovorne strane agenti koji sudjeluju, subjekti koji sudjeluju u određenoj transakciji, te da se štedi novac poreznih obveznika. To je nešto što je ključeno. Ali e, rezanje marži se pri tome čini ključno. I moram završiti s jednom kritičnom notom. Što se nas tiče, nikad nećemo imati e, pravila koja će e, osigurati e, ono što, što smatram da je važno, a to je javna, javni nadzor ovih institucija. Što se tiče jedinstvenog sanacijskog fonda, za njega smo sada utvrdili da nije adekvatan i vidimo da postoji potreba da cijela ta struktura bude vjerodostojna. Nekako mi se čini da će se ovdje dogoditi to isto, da će e, ta sanacija postati mnogo složenija. No da se vratim na prethodno spomenutu ideju problemi svakako postoje, treba ih riješiti. Mi razumijemo potrebu ovog izvješća, a to je da se urede određene institucije koje su evo stekle e, određenu veličinu na neki način i sada predstavljaju jedan sustavni rizik koji, od kojeg se moramo obraniti. Hvala i na zadnje je e, gospođa Frankata. kod Kato iz Radova Hvala predsjedniče, ja neću komentirati veze između naših e, suizvjestitelja. Ne, najprije želim reći da sve u svemu smatramo da e, se ovim amandmanima poboljšava tekst e, komisije i zahvalni smo im na tome jer nam olakšavaju rad, osobito na sjeni. Naglašavamo to da e, način na koji zamišljamo da se raspodijele gubici nam se dopada, zatim isto tako distinkcija između situacija e, nemogućnost plaćanja i situacija koje nisu takve, tu se treba napraviti jasno. E, jasno, zatim isto tako i intervencije glede rješavanja su bile zadovoljavajuće. Smatramo da e, nadležna tijela moraju e, biti dobro kontrolirane i Isto tako ne smije tu biti javne podrške i subjektivnost ne smije biti e, najveća stopa vladanja ovim problema. Neki od problema koje smo primijetili, a koji nam se manje dopadaju kako su rješeni, htjeli bismo razgovarati sa izvjetljivim smjenim, među ostalim i ostali prema amandmanu 86. U slučaju non-defaulta CCP ima tri puta više e, odgovornosti nego u nadzornom tekstu, za razliku od drugih e, dionika koji su manje operativni u slučaju rizika. Pitamo se zašto je tome tako, imajući na umu činjenicu da su e, da je ovdje veliki rizik e, u upravljanju. E, zatim isto tako situacija iz amandmana 87. E, to bi trebalo malo dodatno pojasniti. Također smatramo da default i non-default u definiciji, tu definicija mora biti uključena u amandman 83. U amandmanu 51. glede neovisnosti funkcioniranja rješavanja, odnosno sanatskog tijela, neovisnost treba biti pojačana za razliku onoga što se predlaže u nacrtu mišljenja. Dakle, z... glede zelenih, naš amandman će stitrati samo nekoliko ključnih e, tema. Kao prvo ciljana izuzeća agencija, državnih agencija središnjih banaka od eventualnih bail-in intervencija, zatim tu je eksplicitan e, stres test e, sustav, dakle, testiranja otpornosti koji moramo napraviti za CCP. Isto tako, tehnički standardi moraju biti dotirani, mora ih se moći revidirati. Zatim, e, omjer instrumenta koji će se koristiti i posezanje za javnim sredstvima, to treba biti držano pod većim nadzorom. I za kraj, e, želimo da CCP koristi e, tehnologije nadzora koje će biti slične e, ovim dosadašnjim kako bi se izgubio gubitak vremena. Evo, hvala vam i želim i raduje me daljnji nastavak suradnje s izvjestiteljima e, na ovim izvješću. Ovo je bilo zadnje javljanje. Dakle, prije nego što pređemo na slobodno javljanje za riječ, molim predstavnike komisije, odnosno predstavnike komisije gospodina Bresona da nam se obrati s par riječi. Hvala predsjedniče, evo imam tri komentara. Kao prvo, jako smo zadovoljni što smo mogli iznijeti ovaj zakonodavni prijedlog e, zastupnicima u ovom domu i tim prije što ga smatraju kao dobrim, dobrim temeljem. Moj drugi komentar je da vjerujemo da niti jedan od predloženih amandmana ne predstavlja problem koji bi bio od ključnog značaja kao problem i preporučit ćemo dakle sa zadovoljstvom vijeću da započnu rasprave o ovome svemu. Vjerujemo da svi ovi prijedlozi predstavljaju poboljšanje izvornom prijedlogu komisije i pozdravljamo niz amandmana koji su izvjestitelji podnijeli, među kojima i obvezujući plan e, sanacije i različite mjere koje su navedene Dakle, pitanje je kako ovo sve e, financirati. No, u svakom slučaju, u načelu ovo su jako dobre ideje, kompenzacija, nesanacija, prava, pravi poticaj i neograničavanje e, instrumenta za e, rješavanje nema ne bonusi, e, ne bonusima, fleksibilnost, prelazak e, sa oporavka na sanaciju, to ima smisla, zatim zašta poreznih obveznika, ovdje su sve e, dosta razumni prijedlozi. Dakle, sve u svemu imamo jako dobar e, temelj za nastavak rasprave. Zadnja stvar, želim se osvrnuti na ono što je su izvjestitelj Vajceker rekao. Dakle, ako sam dobro shvatio, sanacijsko tijelo, fond za rješavanje Moram reći da će komisijno tijelo ovo analizirati. E, u listopadu to nije bila e, najbolja opcija, već smo imali jedan fond koji je dao doprinos od 44,3 milijarde eura u postupku sanacije. Zatim e, također već rečeno da već je to rečeno, dakle ako shvaćam izvjestelja, on bi htio da se vidi kako napraviti jedan treći fond u kojem bi E, se, kojem bi se pozivali e, tijela koja su pod sanacijom. Dakle, ako sam e, dobro vidjela komentare i reakcije na komentare, ovo nije jedinstven slučaj, dakle, da se tako što dešava, dakle, izvjestelj je predložio da se vodi rasprava u domu i ako sam dobro shvatio, ovdje se radi o e, fiskalnoj odgovornosti, dakle pozdravljamo inicijativu za takvom e, diskusijom koju je predložio suzjestelj. Moram e, reći također da smatramo da je ovo važan, važna stvar jer imamo Europsko tijelo za nadzor zbog e, toga što je situacija se razvijala tako se razvijala i mislim da moramo imati jedinstveno sanatsko tijelo, onda analizirati kako e, raditi sa sanacijom, ali nam se u svakom slučaju e, dopada kako je su izvjestitelj predložio predstavio temu i predložio određene inicijative, onda trebamo naknadno vidjeti kojim ćemo redoslijedom što raditi, što treba biti prvo, a što potom. Hvala vam. Hvala vam sada, gospođa Beres. Hvala. Ne znam da li je ovo e, dogovoreni brak ili da li takvi brakovi najbolje funkcioniraju. Neću se o tome oštovati, ali zahvaljujem su izvjestiteljima e, na njihovim inicijativama. Želim samo spomenuti dvije, tri teme koje su mi važne. Najprije mislim da ako je ovaj prijedlog nužan, mislim da je nužan i da je dobro došao i tome je tako zato što zbog toga kako smo rješavali financijsku krizu 2008. godine, jer je to e, do toga da prebacimo čitav niz rizika prema CCP-ovima i cjelokupna međunarodna zajednica slaže s time. Oni su postali, CCP-ovi su postali sustavne prirode e, puno više nego što je to trebalo biti. Dakle, sada je dosta mirno razdoblje na financijskim tržištima i ovo je pravi trenutak da se donekle žurno e, rješavaju sistemski rizici koje predstavljaju CCP-ovi. Mislim da je to ono što moramo imati na umu kada budemo analizirali ove prijedloge. To po mom mišljenju znači da, naravno sve je međusobno povezano, ali moramo naći prave sekvencija a i suviše dobro znam kako funkcioniramo u Europskom parlamentu, jer s, jednim, s jednom niti ćemo htjeti povući sve ostale kako bismo odjednom sve riješili. Sad mi na stolu imamo niz rješenja. Ja ne bih htjela da Eh, ovdje hvatamo taoce jer ako budemo govorili o risk action i risk sharing, onda ćemo sve odjednom blokirati. Ovdje imamo konkretno situaciju kako pod, eh, rješavati probleme rizika koje predstavljaju CCP-ovi. Dakle, tu imamo eh, plan za rješavanje sanaciju CCP-a. To je jako konkretno pitanje koje trebamo analizirati u trenutnom zadanom kontekstu a naravno to, ako bude trebalo revidirati to to ćemo napraviti kad dođe trenutak ali ako budemo čekali da apsolutno cijelokupnu institucionalnu arhitekturu budemo definirali o tome kako ćemo raditi reviziju i nadzor financijskih tržišta kako bismo se bavili pitanjem koje je ključnog značaja kako zajamčiti e, oporavak sanaciju CCP-a danas, onda se bojim da e, ćemo riskirati nešto što ne bismo trebali. Druga stvar, e, ravnoteže između sanacije i e, oporavka. Pa je, ako sam dobro shvatila, hoće se privilegirati oporavaka, a oporavak omogućava da se iz, izbjegne sanacija. Ja mislim da je to puno bolje i ono kako ja tumačim sve ove amandmane je da se ovdje radi o tome da vidimo da li će ovaj prijedlog dati poticaj dionicima kako bi e, se mirno prebacili na sanaciju ili će se njih učiniti odgovornim e, e, sudionicima u samom poravku. A ja mislim da bismo trebali za ovo se opredijeliti. Zadnje, što se tiče E, sanacijskog fonda, Evo, imao sam priliku razgovarati s Jakovom Vonjancekerom, kolegom. Evo, ove rasprave tek počinju, pošto će početi razdoblje ulaganja amandmana, ali želim odmah sada već reći da, po mom mišljenju, pitanje proporcionalnosti takvog fonda, a voljela bih da je komisija bila malo jasnija ovim brojkama koje je iznijela. Dakle, ako mi se kaže da se želi napraviti vjerodostojan e, fond za rješavanje, onda bi tu trebalo E, se govoriti o iznosima od oko 500 milijardi eura. Tako da mislim da bismo morali znati o čemu govorimo i da budemo precizni, učinkoviti. Ako sutra, što nitko ne želi, li e, neki od takvih e, fondova za sanaciju bankrotira. Zatim, puno se o bankama govori. No, kada se govori o kompenzacijama iza toga svega nisu samo banke, tu su i stvarnost koji predstavljaju sve te akcije i što je nešto važnije od samih institucija. To moramo imati na umu jer u suprotnom će se napraviti kriva e, krivo tumačenje toga svega. I na kraj neće vam biti niko iznadženje kada vam kažem da tijekom našeg e, obilaska posta Washingtonu asset menadžeri koje smo, upravitelji kapitalom koje smo vidjeli, s kojima smo susreli, rekli su da je to jako važna stvar, ali e, asset menadžeri ne žele sudjelovati u rješavanjima koje mogu izazvati CCP-ovi. To je ono što moram imati na umu. Hvala. Hvala, pa, nisam vidio da se itko drugi javio za slobodno javljanje za riječ. Ako je tome tako, onda ću se ponovno obratiti s izvjestiteljima, možda suprotno suprotnim redoslijedom. Evo, za moću da ona iznese svoje komentare, a onda je tu sljedeći Jakov von Weizsäcker. Hvala, evo, bit ću doista kratka. Mislim da imajući na umu da imamo već SID i ECR, već, se, već su primijetili brojni da smo počeli sa razni, raznih krajnosti i jako je zanimljivo vidjeti da smo došli negdje na sredinu puta jedan i drugi, tako da se nadam da ćemo uspjeti doći do sporazuma eh, u ovom dosjeu i zadržati ga na razini tehničkog dosjea. Naravno, jako je važno imati jedinstveni fond za rješavanje, ali postoji razlog zašto to nije još u tekstu i to će biti neovisni e, postupak e, oko kojeg se ne slažemo, dakle svaki će od nas uložiti svoje prijedloge. Da, kao što je Jakov rekao, treća najveća e, malteška banka je uključena u CCP postupak i razlog tome u stvari SSM. Razlog zašto je tome tako jeste da se razbije veza između nacionalne vlade i njihovog izravnog utjecaja na bankovni sektor. Dakle, tu se ne radi e, uopće o veličini e, te banke. Dakle, nije to nikakav odraz i tu moram inzistirati, nije tu utjecaj e, kolegija nadzor, nadzornika u CCP-u i još od 2013. kada je uveden Emir, odnosno CCP, Emir taj kolegij jako dobro funkcionira, tako da ne bih htjela da im se uskrati za, uskrate zasluge u e, tom kolegiju. Kada govorimo o CCP-u moramo shvatiti da je Emir bio apsolutna mjera po kojoj se gledalo stvari i model e, mutualizacije nije bio osmišljen e, dakle prije te financijske krize. No, bilo je teško tada zamisliti uopće da je tako nešto bilo moguće napraviti u financijske krize. Dakle, ako je moguće taj dosije odvojiti od dosija koji su više politički, e, političke prirode, kao što su neki sugerirali, mislim da bi nam to moglo omogućiti da imamo što prije moguće okvir za sanaciju i oporavak, što je dobro bilo bi dobro što prije moguće sudjelovati u tome u slučaju e, problema, dakle pokrenuti postupak oporavka, zatim ako ovaj mehanizam bude dobro osmišljen, onda vjerojatno se nikad neće posegnuti za njim, jer nikad nećemo doći do tih ekstremnih situacija. Hvala vam što ste bili kratke, evo Jakub von Weizsäcker može zaključiti u raspravu. Da, hvala vam najljepša. Mislim da je ovo bila jako dobra rasprava. Evo, samo se želim odvezati nekoliko stvari koje sam mogao čuti. Evo, najprije ću se osvrnuti na vaš komentare, Brian. Brian, e, glede većine stvari koje ste rekli, mogu se potpuno složiti s tim. Samo to je jedna stvar oko koje mislim da negiramo, pocijenjujemo značaj e, ovog problema e, apsorpcije gubitaka. Naravno, tu trebamo raspravljati o pitanju kako središnja banka e, rješava to. Naravno, niko ne kaže da bi onih 500 milijardi trebalo E, izvući iz bilo kojeg fonda, niti to iko kaže da se to treba primjenjivati na bankovni da se to primjenjuje samo na bankovni sustav. Kao što znamo, e, pomoć koja je predviđena za spašavanje bankovnog sustava naravno da je nedvoljna. Dakle, meni je jako drago što ovdje razgovaramo o sudjelovanju centralnih središnjih banaka. Ako ćemo to napraviti, onda raspravljamo otvoreno i e, o sudjelovanju poreznih obveznika koji su izravno povezani E, uz djelovanje središnjih banaka. Dakle, čak i u, na ovoj razini raspravljati o tome o e, e, sposobnosti oporavka i sanacije govoriti o tome, to je problematično i slažem se s tobom kora, ali ne mislim da je jako dobro za ovaj dom praviti tu razliku između političkog i racionalnog. Ne mislim da je to dobro za ovaj dom, jer nisam siguran da činimo uslugu racionalnosti bilo a e, kao drugo mislim da je to kriva pretpostavka, jer e, porezni obveznici će pitati svoje matične države što se tu događa, a e, iznosi o kojima se govori, znate, kao što je to rekao Miguel, su problemačni, ali da mi nismo iz, izumili do sada e, taj pojam prevelik da propadne, da to nismo do sada napravili, sad bi bio izumljen. Dakle, govorenje općento o ovim e, kapacitetima. Znate, u rezoluciji to je nešto što, što se može napraviti, naravno ako ćemo, ako ćemo namještati stvari, ali ovdje se moramo suočiti sa stvarnim problemima eh, oporavka i sanacije. Dakle, mislim da doista moramo ozbiljno razmisliti o ovome svemu. Isto tako mi se doista dopao ono što je rekla Moli, njena ideja o stres test, odnosno test otpornosti za CCP. Mislim, vidim da više nije tu, a možda možete prenijeti poruku. Bilo bi dobro napraviti jedan formalni e, mehanizam, odnosno sustav e, e, provjere otpornosti CCP-a. To je jako dobar prijedlog. Gledamo ga što je rekao gospodin Pearson. Da, E, redoslijed stvari od ključnog značaja. Slažem se potpuno s tome. Naravno, ali tu je politika. Možda je da je situacija bila drugačija, možda je komisija mogla predložiti E, drugačiji redoslijed možda se moglo početi tako što ste vi trebali napraviti reviziju i onda preći na druge stvari, ali u potpunosti hoću reći da razumijem ovo što ste rekli, ne želim se na to uopće. Da, jasno mi je da je to redoslijed stvari i da je to redoslijed kojim ste morali i mogli ići, ali to ne znači da e, ćemo log morati povezati sekvenciranje događaja ona kako je to predložila komisija. Mislim da je legitimno i da intelektualno spojimo ove dvije stvari, to što mi to pokušavamo, mislim naravno to ne znači da trebamo odgađati neke dosije dok sve drugo bude riješeno i to zasigurno nije strategija za koju bismo se Kej i ja opredijeli. Eto, toliko za sada. Najviše hvala. Hvala vam, jako. Želim zahvaliti komisiji, izvjestiteljima u Sjeni. Što se tiče rokova, rokovi za amandmane su 25. listopad. Osim koliko neko ne bude tražio dodatni rok, razmatranje amandmana 20. 20. studeni, a najkraće 7. prosinca, a glas će se u odbor 7. siječnja. Ovo je kraj točke 7. A sada bez prekida. E, tajništvo je zamolilo da se odmah ide na točku 7. Izvjestitelji jedni su informirani o tome. Dakle, sada imamo preventivni okvir restrukturiranja. Druga prilika je mjera za povećanje učinkovitosti postupaka restrukturiranja, stečajnih postupaka i postupka davanja razrješnice. Izvjestitelj je e, gospodin Šambon iz Aldea. Evo samo par komentara. Najprije ne želi biti e, asociran odbor no i to nismo dobili, no ipak e, značaj e, od, mišljenja odbora Ekon u ovom dosijeu je neupitan jer to je e, to, se, to je komisija predložila u okviru paketa mjera za bankarstvo. Ovdje se radi Ovdje imamo 230 amandmana, 60 nacrta izvješća. Sada se radi na izradi kompromisnih amandmana u brojnim područjima. Dakle, prelazimo odmah na raspravu i molim gospodina Šambona da nam predstavi ovu temu pet minuta, onda ćemo imati pet minuta za izvjestelju sjenu, možda budemo imali predstavnika komisije i slobno javljanje za riječ, pa ćemo onda preći na glasanje. Dakle, gospodine Šambona, koliko ste spremni, izvolite. Hvala lijepa. Da, tim prije sam spreman jer za pola sata moram biti na drugom odboru na glasanju, pa se nadam da ćemo ovo uspjeti brzo završiti. A sada ću govoriti španjolski kako bih e, izložio ovo što trebam. Hvala. Želim zahvaliti izvjestiteljima u sjeni i svim kolegama na amandmanima koje općenito poboljšavaju sam tekst. Mislim da smo postigli dobar kompromis. Tekst komisije zaista je dobar, a za sastanak izvjestitelja u sjeni sutra naglašavam da bih želio da se e, objedini određeni amandmani, iako su o nekima od njih će se glasati posebno. Dakle, govorit ćemo o zajedničkim načelima. Ne bismo se trebali usmjeriti toliko na ono što već dobro funkcionira, već na tome da trebamo imati okvire koji će omogućiti pravnu izvjesnost e, valjanu u cijeloj Europi i e, uz to trebamo imati učinkovite postupke. Nekoliko komentara. Mislim da je zaista od temeljnog značaja e, naglasiti da će se to naročito odnositi na javne vjerovnike i na radnike. Što se tiče javnih dionika, prevencije i strukture prevencije sasvim sigurno pomoći će uspjehu ovog plana. Drugo, što se tiče preventivnog strukturiranja, mislim da je zaista važno da imamo listu pokazatelja koji će ukazivati na, um, e, na probleme. Dakle, moramo imati isto tako zajedničke pokazatelje na cijelom jedinstvenom tržištu ponekad treba uspostaviti i administratora, odnosno jednog upravitelja. Oko toga se nismo mogli u potpunosti složiti. Države članice bi trebale trebali bi imati pravo da e, sačuvaju odnose sa trećim zemljama. A što se samog trajanja tiče, e, sada je to trajanje od 3 do 6 mjeseci, ovisno o kojoj se zemlji radi. Bilo bi jako dobro da izvjestelji u sjeni objasne zašto je njihov stav po ovom pitanju takav kakav je, ali uvjeren da ćemo postići dogovor. Što se pak tiče suspenzija, moramo pojasniti nekoliko stvari. Recimo, opće pravilo o zahtjevima da se pokrene postupak nelikvidnosti. Mislim da je to zaista jako važno. Jer ako nema obveze e, provedbe, onda sve skupa postaje ništavim. Jer ćemo trebati čekati da netko restruktura dug, pa tek onda se proglasi nelikvidnim. Potrebne su također i jamstva e, kako bi e, se ugovori mogli zadržati u cijelom razdoblju. A što se tiče E, formiranja različitih razreda, mislim da je to nešto se mora odrediti u državama članicama. Trebaju postojati e, zasebna pravila za radnike i za vjerovnike. Važno je također pogledati i kakva je situacija s osobnim dugom poduzetnika i mogućnosti druge e, davanje dakle druge mogućnosti. No čini mi se da to sve skupa može djelovati opasno. Mislim da bi bilo važno da se odvoji osobni od poslovnog duga poduzetnika. Osobna imovina ne bi se smjela dovoditi u pitanje. Jer ovdje ne možemo govoriti o privatnom dugu. Što se pak upravitelja tiče, mi se bilo jako dobro da Europska unija nametne neke osnovne zahtjeve <clears throat> vezane za renome i e, za e, procjene pojedinih stavki. Što se tiče procjene podataka i procjene provedbe direktive, vrlo je važno da budemo upoznati sa prosječnim vremenom koje je tvrtki potrebno da bi se restrukturirala, kao i s radom onoga e, što radi upravitelj. Sve to treba se pojaviti na web stranicama. Evo ovo je polazište, ali uvjeren sam da ćemo e, uspjeti to riješiti kasnije. Tom Paden Kindler u ime u ime e, e izvjestelja u sjeni. Mislim da prije nego što počnemo da kažem da je vrlo važno da se treba ograničiti šteta. Jer problemi sa e, nakon što propadne poduzeće i ode se pod stečaj su veliki i sasvim je sigurno da je teže ponovno početi osnovati poduzeće u Europi nego li u SAD-u. To pokazuje studija sveučilišta u Cambridgeu i moramo sada razviti drugačiju kulturu. Ne smijemo se temeljiti na stečajima kao nečemu e, što govori puno o prošlosti, već se moramo usmjeriti na budućnost. To je jako važno za mala i srednja poduzeća i naročito za poduzeća sa samo jednim zaposlenikom. Moramo raditi na tome da se razviju sustavi, da se usmjerimo više na oporavke i na sanacije. Moramo dakle spašavati poduzeća. Mi u Flandriji imamo upravo organizaciju koja omogućuje da se poduzećima da potpora, a ta poduzeća sasvim izvjesno mogu surađivati s takvim organizacijama i primaju podršku kako bi ponovno počelo početka. Nažalost, ponekad se tu pomoć zatraži prekasno i u tekstu na kojem mi radimo naglašavamo činjenicu da se odmah moraju e, pokrenuti mehanizmi uzbunjivanja, a nakon toga trebaju intervenirati specijalisti na vrijeme i to je nešto što je vrlo važno i što se ne smije otežati. Među kompromisnim amandmanima bit će vrlo važno zapitati se kakva je razlika između različitih pravnih normi raditi na njihovu usklađivanju. Potrebno je eventualno ograničiti, ali u svakom slučaju ograničiti E, uskladiti ono što je vezano za suspenzije. To je nešto što je vrlo bitno za poduzeća, naročito one koji posluju više u jedne države. Moramo, dakle, paziti e, kakva ćemo, kako će se ovaj prijedlog nositi sa drugim sličnim prijedlozima. Moramo na kraju imati i prijedlog koji će uspostaviti ravnotežu između dužnika i vjerovnika. To je jako važno za mala i srednja poduzeća jer e, se <clears throat> njihove njihove računovodstvo mora tako e, izraziti na jedan uravnotežen način. A u svakom slučaju kolega Šampon je vrlo dobar prijedlog dao. Sada klub SID. E, moj kolega, nažalost, ne može biti ovdje. E, odbor Ekon daje mišljenje odboru za pravna pitanja. U tom smislu jako je važno da u kompromisnim amandmanima obradimo pitanje restrukturiranja i usklađivanja e, prava kada se radi o stečaju, dakle usporedimo stečajno pravo. Jer tu se radi o čitavom nizu različitih sustava pra, stečajnog prava e, koji mogu predstaviti problem. Moramo se pitati na koji način ćemo stvarno napredovati. Prijedlog komisije je koristan, hoće li biti dovoljan, to je nešto što će vrijeme pokazati. Međutim, to sasvim jasno ukazuje na to da mi u Europskom parlamentu moramo imati vrlo ambiciozne ciljeve. Amandmani gospodina Gocolina i drugih socijalista su tu. Naglašavam sljedeće pitanje trajanja. Ono što je <clears throat> bitno, jedno od bitnih stvari u ovom zakonodavstvu moramo omogućiti da postupak e, stečaja u državama članicama e, bude <clears throat> transparentan e, kako bi poduzeće moglo ponovno početi sa radom, ali isto tako e, mora se izbjeći da e, se produži do u nedogled jer dovodi u pitanje radnike, a i sve dobavljače <clears throat> koje su često mala i srednja poduzeća. Nadalje, velik broj abandmana koji su uložili socijalisti govori o tome da se ne smiju spominjati samo E, restrukturiranja već i e, e, cesije poduzeća, dakle predaje poduzeća. Treće pitanje jest prikupljanje podataka. Jasno je da ti podaci moraju glatko teći. I za kraj, arbitraža između transparentnosti postupaka i svega onoga što može pospješiti dobre pregovore. U prvoj fazi ne bi bilo loše da sve ostane povjerljivo jer bi to olakšalo eventualno da se e, ponovno pokrene djelatnost tog poduzeća. Što se tiče samih operacija restrukturiranja, kao predsjednica odbora EMPL, dakle za zapošljavanje u prošlom sazivu, e, da smo se mi tim pitanjem jako puno bavili. I e, pozivam izvjestitelja da pročita prijedloge Alejandra Serkasa iz onog vremena koje vrlo dobro kombinira e, postupke insolventnosti, E, nelikvidnosti i stečaja i govori o tome kako se to odnosi na same zaposlenike, te e, se može nadahnuti sasvim sigurno nekim od tih elemenata. Evo, ok, e, sada Svimbrn u ime Cera. Kolega Linsborn se ispričava, ne može danas biti ovdje. Pročitat ću njegovu izjavu bez komentara o kompromisnim amandmanima. Dakle, velik broj amandmana E, ovdje zapravo odražava mišljenje koje e, članovi odbora imaju o različitim e, strukturama i stečajnim postupcima i zemlje iz koje dolaze, on to razumije sam, i njemu se sviđa belgijski sustav, ali kaže da je vrlo važno da se, ako je potrebno, sustavi prilagode kako bi cijeli sustav postao brži, učinkovitiji i jeftiniji. Moramo se pozabaviti i pitanjem sudskih aspekata. Nadalje treba znati da je svako restrukturiranje različito i stoga je potrebno restrukturiranje. Kolega Lin smatra da e, jedinstveni postupak za osobne i profesionalne dugove kako bi se postigla rasrišnica, ne smije se to nametnuti kao teret državama članicama. To je ono što mi kao klub ne možemo prihvatiti. Ipak drago nam je da smo dobili amandmane koji su slično sročeni o ovom pitanju. Slažemo se sa komisijom koja u uvodnom dijelu članka petog traži da paragraf treći ostane neizmjenjen jer tako što nije uvijek na korist dužnika, jer e, postoje i drugi slučajevi kada ima mali broj vjerovnika. Informiranje je također važno o trenutku kada se poduzeće nađe u problematičnoj situaciji ili kada želi ponovno pokrenuti djelatnost Oprostite, e, upravo su e, nam prevoditelji e, dali do znanja da, prevo, čitate prebrzo, što onemogućuje točan prijevod. Molim vas, možete li se vratiti dvije ili tri rečenice unatrag, jer je to jako zanimljivo, samo malo sporije. Drugu točku ili treću točku, što želite? Počnite od druge točke, bit će bolje. Imenovanje jednog upravitelja ne treba uvijek biti obvezno, s tim se slažemo s komisijom, te predlažemo da uvodni dio e, članka petog stavka 3. ostane neizmijenjeno, jer tako što nije uvijek niti nužno, e, niti u interesu dužnika, naročito kada se radi o slučajevima kada vjerovnika ima malo. Treće, vrlo je važno da poduzetnici imaju pristup jasnim informacijama za slučaj da dođu u probleme ili ako žele ponovno pokrenuti aktivnost. U tom smo smislu također uložili amandman o tome da države članice te e, informacije trebaju prenijeti komisiji e, kako bi e, na taj način olakšali administrativni teret za sve države članice. A gospodin Linz će dati mišljenje o kompromisnim amandmanima sutra ujutro. Hvala lijepa i oprostite što sam vam prebrzo govorila. Hvala. Mi smo htjeli zapravo e, ubrzati kako bi izvjestelj mogao čuti što više prije nego što ode. E, u ime odbora GUE, gospodin gospodin Vjegaš. E, dobar dan, sada ću vam dati e, par informacija o onome što sam čuo od kolegice Palome Lopez, i izvjestiteljice u ime GUE. Radi se o nekoliko važnih elemenata koje smo čuli i koje vam želim e, predstaviti. Prvo, radnici ne smiju biti žrtve ove direktive, moraju se sačuvati prava radnika i e, ono što njima ide u korist mora biti prioritet. Nije nužno prihvatiti gubitke i raditi na e, restrukturiranju E, e, nelikvidnost, jer tako što ne može e, žrtva toga ne može biti radnik. Treba također vidjeti tko su glavni vjerovnici i glavni vjerovnici zapravo i su oni koji su vlasnici najvećeg dijela poduzeća treba dakle uvijek i u tom slučaju uzeti u obzir e, prava radnika. Oni moraju imati pravo glasa i radnici moraju imati mogućnost da glasaju na skupštinama vjerovnika. E, kolegica Paloma Lopez svakako poručuje da su radnici ključna okosnica svakog poduzeća i uvijek se trebaju saslušati ono što oni kažu, što kažu njihovi predstavnici. To je jednostavno nešto što se uvijek treba uzeti u obzir kada god se uzima u obzir završna, e, završno rješenje. sada u ime zelenih e, izjava gospodina Gigolda koju ću pročitati da pozdravljamo ključni ciljevi da se smanje najveće prepreke preko graničnog tijeka kad se radi o pitanjima restrukturiranja. Treba se uspostaviti minimalni standard u cijeloj Europskoj uniji. Kad se radi o nelikvidnosti, moramo e, spriječiti da se nenaplativni zajmovi akumuliraju. S naše strane želimo se zahvaliti izvjestitelju i e, hvala na naporima da se e, svi e, prijedlozi na dopune amandmanima. Treba jačati sustav ranog upozoravanja o svemu onome što se ne negativno mogu odraziti na poslovanje. Isto tako pozdravljamo i sve što je vezano za prikupljanje podataka. S druge pak strane ima i manjkavosti. Moramo jako paziti u ovakvim postupcima da se zaštite prava radnika i da se cjelovite postupci postave. Radnici moraju imati pravo na informiranje i to u svim fazama postupka. Vrlo je važno da radnici e, bezuvjetno budu izuzeti od e, svakog e, stečaja jer je potrebno da u slučaju takvog postupka radnici i dalje imaju ugovore o radu i dakle imaju pravo na plaće jer e, ovdje se vezano za zakone o stečajnim postupcima govori o usklađivanju, ali u nedovoljnoj mjeri se traži usklađivanje na europskoj razini. Mi tražimo da se takva jedna klauzula uklopi u direktivu. Znamo da holistički pristup predstavlja mnoge pravne izazove, ali mora se više napraviti kako bi se uskladi za stečajni zakon i zakon o stečajnim postupcima država članica kako bi na kraju zaživjela e, unija kapitala koja će dobro funkcionirati. Hvala lijepo, a sada pozivam komisiju Anžeja Vondračeka da, da kaže par riječi. Hvala predsjedavatelju. Prvo ću reći nešto o pozitivnim točkama i o nekim e, elementima koji vas brinu iz predloga komisije. Drago mi je da podržavate sustav ranog upozorenja i mi e, smo spremni detaljnije konkretizirati zašto e, to nismo učinili u nekim državama članicama gdje su ti sustavi nepoznati. Želi smo fleksibilni pristup. A što se tiče e, podataka koje se prikupljaju tu pozdravljamo podršku našem predlogu, a i imenovanju odnosno e, takozvanih e, profesionalaca na području intelektualnog vlasništva. Kod malih E, poduzeća su takvi profesionalci vrlo skupi, pa zbog toga su oni zapravo isključeni iz e, postupka i zadnje, ali ne i najmanje važno, e, vezano uz različiti pristup potrošačima i profesionalcima ako se radi o operatoru koji ne posluju u svim državama članicama e, sa poslovnim gubicima, odnosno poslovnim dugovima. Samo smo se koncentrirali na one države gdje postoje dugovi i to je naravno važno i radi ušteda kod samog troška postupka. A isto tako u odnosu na zaštitu radnika, prijedlog koji smo iznijeli. Mi u cijelosti podržavamo uključivanje radnika i što se tiče konzultacije i zaštite, cilj nije bio promijeniti e, bilo koji od statusa koji oni već imaju u okviru pravne stečevine Europske unije. Dakle, da to pitanje smo rješavali, ali na način da radnici zadržavaju sva prava koja već imaju u okviru sadašnjeg statusa, također i u odnosu na taj novo predloženi mehanizam restrukturiranja. I što se završne točke tiče, koja se odnosi na fleksibilnost i generalnu strukturu sustava, izuzetno je teško zadržati e, najbolje nad najboljima zbog e, činjenice da su sustavi u državama članicama jako različiti. Pokušali smo složiti neke opće zahtjeve a uz dosta manevarskog prostora za države članice u okviru onih granica koje smo utvrdili. To je neka vrsta e, kompromisa između zajedničkih standarda i fleksibilnosti. Međutim, izuzetno je teško kombinirati sustave jer praktički ne postoje dva slična sustava restrukturiranja u Europskoj uniji što se država članica tiče. Želi li izvjestitelj još nešto reći na kraju? Hvala vama. Da, naravno. mislim da e, sutra trebamo još dosta raditi na tome. Jako sam optimističan jer ne vidim tu neke veće prepreke. Ja se slažem svime sa što je moj prijatelj Toma ovdje rekao. Korijen svega je naime očuvati e, život e, trgovačkog društva, a ne e, ogušiti ga u cijelom ovom procesu. To ćemo i učiniti. Što se gospođe Berez tiče, s njom se isto slažem. Ona je govorila o transparentnosti, o izbjegavanju situacija neravnoteže, da se uzmu u obzir e, određene, određene aktivnosti, operacije, to je apsolutno razumljivo. A i što se podataka tiče, a što se Aleksandra Ferkasa tiče, s njim sam 30 godina već prijatelj. Ja ću s njim razgovarati prije sastanka izvjestitelja u Sijeni, čisto kako bi i tu imao neke dobre reference. a ideja jest da se preuzme nešto od njegovih ideja. ECR e, je također iznio neke dobre tehničke ideje trebam vidjeti za ovih 23, ali sa ECR-om imamo jako dobru tehničku suradnju. No, uvijek je naravno problem da smo mi uvijek bliži tome da treba više Europe nego što je to ECR naravno. Ali to je klasična situacija, vidjet ćemo što ćemo učiniti po tom pitanju. Zahvaljujem gospodinu Utasonu na njegovim dobrim riječima. On je kao i gospođa Perez inzistirao na istom, na problemu, odnosno na ulozi radnika. Naravno da je to nešto što treba uzeti u obzir. I naravno ja, da sam ja uvijek zato da bude više Europe ako govorimo o većem usklađivanju. Mi to možda možemo predložiti, ali ne u toj mjeri da razbijemo neku ravnotežu, ali mislim da bi bilo lijepo da imamo nekakvu tehničko stajalište o tome, no ok, ne želim ulaziti u sukobe s onima koji žele više inzistirati na subsidijarnosti. No, to su dvije stvari. Jedna se tiče zapošljavanja, e, izvjestitelji sjeni su rekli neke dobre stvari po tom pitanju, možemo se dati nadahnuti time. A drugo, želim podsjetiti da se ovdje radi načelno o financijskim restrukturiranjima i oni su posebno tu za e, e, radnike, za situaciju vjerovnika i donekle su specifični jer postoje e, i konkretni jer su i vjerovnici vrlo konkretni. To je nešto što trebamo uzeti u obzir. Ja se slažem i s ovim što je komisija rekla, nema smisla pokušati uzeti i jednog milimetra prava radnika koje radnici sada uživaju. Protiv toga ćemo se boriti. Eto, mislim da je ovo dobro poboljšanje ovoga što je komisija odradila. Hvala svim izvjestiteljima u sjeni i svim kolegama na tome. Hvala. Evo, točno je e, 5 e, i 15 i glasovanje o tome je 6. E, e, studenog, zatim 7. su je rasprava, 21. je razmatranje amandmana i u siječnju je konačno glasovanje. Sad imamo nekih 25 minuta do glasovanja, pa pauza do tada. Dear colleagues, we can start our... E, Kolega, evo počet ćemo s našim glasovanjem. Prvo ćemo testirati. Otvaram glasovanje, testno glasovanje. Otvaram. Test. You abstain. I always abstain at test. <laughs> right, should be. <laughs>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 Počemo sa, počet ćemo s izvješćem gospodina Hokmarka o semestru, ali prije dajem riječ izvjestitelju. Hvala gospodine predsjedniče. Imali smo doista sveobuhvatan i dobar, dobar, dobre rasprave prije ovog kompromisa i svakako ja cijenim doprinos svih izvjestitelja u sjeni. Mislim da svi e, postižemo nešto kroz ovo. Problem je procedura, odnosno postupak šire gledano. Jer e, u realnosti uz ovo izvješće imamo i drugo izvješće odbora za zapošljavanje koja otvara druga pitanja koja se zapravo ne bave ovim preporukama po zemljama i e, praćenjem ekonomskih politika. To je nešto što predstavlja problem. Mi ne moramo danas se time ovdje baviti. Ja predlažem da idemo na glasovanje, ali želim e, ipak e, naglasiti da postoje tu neke posebne potrebe kako bismo ovo pripremili za plenarnu, jer u realnosti su to dva izvješća Ovaj drugi dio, dio nije ispregovaran, nije raspravljen, tako da niti, niti sam ja o tome raspravljao, niti izvijestili u sjeni, niti uopće e, ovaj odbor e, ne, nije toliko vezano uz te preporuke po zemljama, niti uz ekonomsku politiku. Tako da je to problem koji moramo riješiti i za u buduće. Ovo nije procedura koju mi možemo prihvatiti. Hvala izvjestitelju. I ja također dijelim vašu zabrinutost i to je razlog iz kojeg inzistiramo na tome da se racionalizira struktura ovog izvješća o semestru jer nismo zadovoljni sa sadašnjim sustavom koje koji može dovesti do ovih potencijalnih nedosljednosti. Definitivno smo tu nekako na istoj je e, na istoj liniji i pokušat ćemo poboljšati situaciju za buduće. Naravno, klubovi su suvereni u svojim e, odlukama i ja ću ovo sada ostaviti za političko razmatranje. Idemo na glasovanje kompromisa za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 73 za, protiv, provjerit ću. Amandman 73. Otvaram glasovanje. Vote is closed. glasovanje. Odbijeno. Kompromis B za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis C za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis D za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis E za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis F za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis G za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis H za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis I za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 152 za protiv suzdržani odbijeno. E, kompromis je za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis K za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis L za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis M za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 216 za, protiv, suzdržani, odbija se. 220 za, protiv, suzdržani, odbija se istom većinom. A možemo, možemo provjeriti, ali čini mi se jasno. Tražite provjeru? Ne, dobro. Kompromis N e, za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis O za protiv suzdržani usvoja se. Kompromis P za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis Q za protiv suzdržani usvoja se. Kompromis R za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 263 za protiv suzdržani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 protiv suzdržani usvaja se. Amandman 345 za protiv suzdržani odbija se. Kompromis Y za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis Z za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis AA za protiv suzdržani usvaja se, kompromis AB za protiv suzdržani usvaja se, kompromis AC za protiv suzdržani usvaja se, kompromis AD za protiv suzdržani usvaja se, amandman 407 za protiv suzdržani odbija se. Što je sad ovo? O ovome ne glasujemo u redu, onda glasujemo dalje o regi 1. Regi 1, stranica 36, barem na mom popisu. nakon ovih različitih mišljenja i amandmana imamo regi 1, znači za, protiv, Provjerit ću, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Regi 2. Samo zadnja rečenica za, protiv, suzdržani. Odbija se. Ista većina. Regi 5. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se regiji stavak 8 za protiv. Provjerit ću. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Regi stavak 9 za. Protiv suzdržani odbija se. Regi stavak 12 za. Protiv suzdržani odbija se regi stavak 14 za protiv suzdržani odbija se, regi stavak 15 za protiv suzdržani odbija se, regi 17 za protiv suzdržani odbija se, kompromis AE za protiv suzdržani usvaja se, AF za protiv suzdržani usvaja se, Amandman 20 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis AG za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis H za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis AI za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis AL za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 45 za protiv suzdržani usvoja se, amandman 49 za protiv suzdržani odbija se, 52 za protiv suzdržani odbija se. Pojmenično glasovanje o, tekstu s amandmanima. Otvaram glasovanje. What a consensus. Yeah. Okay. Koji konsenzus predat? 33 za, 8 e, protiv, 5 suzdržanih. Čestitam izvjestitelju i pregovaračkom timu. A sada idemo na rane e, non-objections koji su usuglašeni. Usuglasili su ih izvjestitelji i koordinatori ikona koji su po mom mišljenju razumni. Prvo ću dati riječ izvjestitelju jer glasujemo o vašem izvješću. Gospodine Langen, imate riječ. Da, i želio bih kratko nešto reći o oba predloga IDD-a, delegirani pravni akti. Sadržajno su jedan i drugi u redu, međutim, budući da već u svibnju, lipnju i onda kasnije i u srpnju i tek onda su došli na red u rujnu mi bismo predložili komisiji da e, rok e, za provedbu za korisnike da stavi prvi listopada 2018. E, mi želimo da to prođe. Neka za države članice bude rok 23. veljače, ali za poduzeća neka bude 1.10.2018. Evo to da se pomakne na taj datum i tražimo za pristanak jer neke države članice to ni ne mogu e, provesti ranije, odnosno poduzeća to ne mogu provesti ranije. Thank you very much. Euh, le groupe SND Hvala. Evo, SID će imati na umu predlog izvjestelja, ali želim ovdje naglas e, jasno reći zašto smo morali tražiti ovu odgodu. Naime, ne dešava se po prvi put da u slučaju delegiranih akata između trenutka stupanja snagu delegiranog akta i samog zakonodavstva da se može učiniti da prođe šest mjeseci. No ovdje zbog kašnjenja Europske komisije u izradi ovih e, ovog dokumenta moramo promijeniti datum e, stupanja snagu zakonodavnog teksta samog, to je žalosna situacija na koju moramo privući pozornost e, nadležnih ljudi u komisiji kako se u buduće ne bi tako što događalo, jer svaki put čini mi se Europski parlament odgađa stupanje snagu nekog zakonodavnog teksta ukoliko se ne može provesti šest mjeseci između jednog i drugog, osim koliko to nije dobra, e, namjerna strategija komisije, u kojem slučaju to nije e, dobar nagoveštaj budućeg rada i suradnje. Thank you. Uh, Hvala. Ne vidim drugih e, javljenja za riječ, pa možemo na glasovanje. Prvo, u bloku o stavcima govorimo o da, tome da nema prigovora za IDD, znači za u odnosu na osiguranja i distributere osiguranja od 21. grunja 2017. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim, glasujemo o pozivanjima za, protiv, suzdržani, usvaja se, zatim uvodna izjava A za protiv suzdržani usvaja se, uvodna izjava B za protiv suzdržani usvaja se, amandman 1 o uvodnoj izjavi C za protiv suzdržani usvaja se i zatim e, o tekstu e, pojmenično glasovanje. Tekst sa amandmanima, otvoren glasovanje. Vote is closed. Zatvaram glasovanje 41 za, 3 protiv, 2 suzdržana. Idemo sada na drugi delegirani izvorni tekst e, stavak 1, 2 e, za protiv suzdržani usvaja znači pozivanja u bloku za protiv suzdržani usvaja se, uvodna izjava A za protiv suzdržani usvaja uvodna izjava B za protiv suzdržani usvaja se, amandman 1 za protiv suzdržani usvaja i izvorni tekst sa amandmanima pomješnog glasovanja, otvoren glasovanje. Vote is closed. Zatvoren glasovanje. 40 e, za, 4 protiv 2 suzdržana. Čestitam. Mislim da je to i jasna poruka iz razloga kojih i žalimo i trebamo naravno e, vidjeti kako u buduće izvići ovakve situacije, e, bilo je tih odgađanja i duljih nego ovaj. Ovo odgađanje, ali trebamo svakako izbjeći da se to ponovi. S druge strane, nadam se da će komisija slijediti savjet komisije i ocjenu izvjestitelja o potrebi da e, ta odgoda bude u dobro utemeljena. U svakom slučaju ima podršku ovog odbora. Zatim glasujemo o, neporizanju pregovora u odnosu na delegiranu uredbu o MIFID-u. Markus, hvala. Želim ukazati samo na to da Tehnički savjet e, ESME e, je predan komisiji prije dobrih godinu dana i onda to je ležalo tamo u komisiji i osim nekih uredničkih izmjena komisija nije ništa drugo napravila i zato smo se dogovorili da bude ovaj, da damo ovaj eh, no objection jer je bitno prilagoditi sustave, ali nije prihvatljivo da ako nema nekih eh, važnih izmjena tehničkog eh, savjeta ESME, da se ništa ne radi o tome. Komisija je to trebala puno ranije podnijeti i to sam želio reći radi cjelovitosti informacije. Hvala. Da, čini se da je razlog dobro argumentiran. Možemo glasovati u bloku o stavcima 1 i 2 za, protiv suzdržani usvaja se. Zatim e, pozivanja za protiv suzdržani usvoja se, zatim uvodna izjava A za protiv suzdržani usvoja se, uvodna izjava B za protiv suzdržani usvoja se, Uvodna izjava C za protiv suzdržani usvaja se. Uvodna izjava D za protiv suzdržani usvaja se. Glasovanje o cijelom tekstu, pojmenično glasovanje, otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 41 za, 4 e, protiv i 1 suzdržani. Usvaja se, čestitam. I sada na kraju zadnje idemo na jedan drugi e, no objection, znači nepodizanje prigovora u odnosu na aranžmane poravnanja, indirektne aranžmane poravnanja, ne znam je li ima potrebe za nekim napomenama. Da, ista je problematika koju je kolega prethodno opisao. Trebalo je to biti ranije na dnevnom redu, e, ja smatram da moramo inzistirati na tome da e, dođemo do bolje, boljeg i međuinstitucionalnog sporazuma s komisijom. Hvala. Da, očito je to predugo trajalo. U redu, stavci 1 i 2 za protiv suzdržani usvaja se, pozivanja 1 do 9 za protiv suzdržani usvaja se, uvodna izjava A za protiv suzdržani usvaja se, uvodna iz... Mislim da možemo uvodnim izjavama u bloku, znači za protiv suzdržani usvaja se i cijeli tekst pojmeničnog glasovanja, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 41 za, 4 protiv, 1 suzdržani, usvojeno. Čestitam. Zaključujemo glasovanje. Idemo na zadnju temu našeg dnevnog reda danas. Ha, ja sam e, predsjedajući, dobro. To je točka 3. 13 dnevnog reda, suzbijanje pranja novca pomoću kaznenog zakona. To je mišljenje, kao što znate, Libe je e, odbor koji predvodi rad na ovome, naša e, izvjestiteljica za mišljenje je Eva Đoli. Imamo 69 amandmana. Dajem riječ izvjestiteljici. Imate riječ. Four Thank you. Imate četiri minuta izvolite. Dakle, želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni koji su radili sa mnom na ovom mišljenju Ekon o suzbijanju pranja novca s pomoću Kaznenog zakona. Imali smo jako uspješan sastanak na zadnjem plenarnom zasjedanju u Strasboru i usvojili smo jako dobre kompromise. Mimo predloženih kompromisa želim naglasiti neke aspekte i elemente koji po mom mišljenju trebaju biti dodani mišljenju Eko na ovom izvješću. Glede poreznog e, kaznog dijela ovo treba dodati jer u prijedlog komisije tu se spominje godina dana e, zatvaranja. Trebamo imati na umu da neke države ne predviđaju zatvorsku kaznu za e, ovakve prijestupe, tako da bismo to morali imati na umu. Što se tiče sankcija koje su predviđene u članku 5. stavak 2. predlažem da se poveća maksimalna moguća kazna s 4 na 5 godina jer se ovdje radi o jako teškim, ozbiljnim prestupima. Također trebamo odrediti maksimalnu kaznu za pomaganje, poticanje i staviti je na tri godine. U prijedlogu smo stavili drugačiji prijedlog za neke države članice koje manje kažnjavaju e, po svom zakonodavstvu pomoć poticanje na kazneno djelo, no države članice mogu slobodno odrediti tu e, minimalnu kaznu za počinitelju koliko to žele. Također mislim da je važno dodati dodatne kazne kao što je zabrana na zabrana stupanju u kontakt s javnim vlastima ili i oduzmanje prava na korištenje europskih fondova. Što se tiče otegotnih okolnosti, mislim da možemo dati dvije otegotne okolnosti ukoliko pranje novca e, i rezultat e, terorističkih aktivnosti, to treba biti otekutna okolnost i također ako imamo e, politički eksponiranu osobu koja sudjeluje u tome. Također smo i razjasnili nadležnosti za kazneno gonjenje, jer e, u prijedlogu komisije tu ima jedna pravna nejasnoća. Dakle, mi smo odredili e, redoslijed prioriteta za ova četiri faktor koja treba uzeti u obzir. Kao prvo, teritorij na kojem je počinjeno, počinjeno kazneno djelo. Drugo, nacionalnost počinitelja. Zatim država podrijetla i konačno teritorij na kojem je počinitelj pronađen. Također predlažem da se e, ponudi i mogućnost e, pozivanje Eurojusta i dobro je da postoji ta mogućnost dakle, da se koristi njegova suradnja. Dakle, sada se nadam čuti vaše mišljenja i računam na vaše podrške za sve ove kompromise. Thank you very much. Uh, Mr. I don't see Is there any member who... Dobro, hvala. Da li se želi netko javiti za riječ sada od zastupnika? Ne, dobro. Uput, iz reda pučana Nikolo, sada u ime Sidea je. Hvala predsjedniče, ovo je jako važan dosje, svi mi znamo koliko štetna osi pranje novca i različiti, različite informacije koje smo dobili o astronomskim iznosima koje o, pranja novca, znamo i da je i teroristička aktivnost povezana s tim, dakle, posredstvom Panama Petpersa i vidjeli smo da je unijepremno znanje obimo problema, ali ne smijemo, si, ne smijemo prestati na tome. Dakle, možemo pozdraviti napore komisije o minimalnim pravilima i kaznama u okviru pitanja pranja novca. Tekst komisije je dobar temelj za rad, ali mislim da su prijedlozi amandmana izvjestiteljice Ive Žoli takovi da jačaju taj temelj. Osobito je tome tako glede proširenja definicije poreznih e, prijestupa koji su sada na popisu e, kriminalnih aktivnosti koje e, izazi, koje su za pranje novca i prebacivanje na petogodišnju kaznu zatvora E, pranje novca kao maksimalnu kaznu. Zatim, pojmovi sudjelovanja sučesnika trebaju biti razdvojeni od poticaja i pokušaja pranja novca, no i tu trebamo imati iste gornje kazne. Isto tako e, fizičke osobe imaju, ne, pravne osobe isto tako im moraju imati istu odgovornost. Evo, hvala predsjedniče, nisam htio dužiti, ali e, tako želim da e, reći da je zadnji sastanak izvjestitelja bio iznimno pozitivan. Hvala. Gospodin Luke, u ime gospodina Foxa, izvolite. Još hvala, da. Gospodin Fox ispričava što ne može na zaštitnom sastanku i zamolio me da pročitam njegovu izjavu u njegovo ime, što ću sad i napraviti. Najprije zahvaljujem se predsjedatelju. od mane sa ciljem da e, imamo profesionalan pristup i da države članice, ukoliko to žele, mogu raditi na ovome na nacionalnoj razini drugi klub zastupnika, naravno, međutim nisu imali ovakav pristup i zbog toga zdupliciraju amandmani koji se ulaže u LD4 i pana izvješćima želi ići dalje od preporuka, iznesenih preporuka, a bez nužno e, opravdanja. Moj klub zastupnika oprezani glede proširenja polja nadležnosti ovog prijedloga. Postoji čitav niz amandmana koji moj klub zastupnika ne može usvojiti porezna pitanja su u nadležnosti država članica i nije mjesto u ovakvom tekstu. Pozivanje na smanjenje praga za dionike, dioničare na 25% nije nešto se može ostvariti, niti e, isto vrijedi za e, horizontalnu zaštitu zviždača, ovo nije praktično niti uravnoteženo amandman također koji predlažu minimalno razinu kazne E, kaznih, e, kazna za kaznom počinitelje e, da se napravi uravnilovka na europskoj razini. Dobro, moj klub zastupnika je općenito skeptičan i razgovarat ćemo ipak sa kolegama iz kluba. No, veselim se suradnji sa izvjestanjima s narednim tjednima. Dakle, toliko od Ashley Foxa, a ja bih osobno želio dodati da se ne slažem s gospodinom Foxom, jer mislim da smanjenje na 25% ne samo da nije učinkovito, već je jako važno i kao drugo mislim, ovo želim reći da je važno reći da ja mislim da je zaštita zviždača važna zadaća kojom se treba pozabaviti Europski parlament, no ipak mislim da trebamo naglasiti da e, Moramo, moramo u svakom slučaju napraviti nešto za zaštitu zviždača. Thank you very much. And, uh, exactly when we... Najviše hvala. Upravo razgovarajući o ovom temi pranje novca i zviždača, upravo smo dobili jako groznu riječ da je novinar Galicija koji je igrao veliku ulogu zajedno s drugim novinarima u čitav nizu istraga kao što su Panama Papers i e, ubijen je napadom bombom gdje se koristila bomba e, u Malti i ovo je grozna vijest i možemo samo osuditi ovako što i izraziti solidarnost e, s obitelji. Da, ne vidim nikoga iz Aldea, dakle pretpostavljam da... E, pardon, ispričavam se gospođo želi. ne, najprije moramo zaključiti ime kluba zastupnika. Dobro, sad ću dati riječ predstavniku komisije. Jerman Blusman, izvolite imati riječ. Hvala predsjedniče. Da, e, doista slažem se ovo jako ružno vijesti i moja sučut obitelji novinara. Mogu samo reći da je zaštita zviždača nešto što je, s čime se komisija namjerava baviti i mislim da bismo se trebali baviti na horizontalnoj razini ovima, ne samo u kontekstu financijskih kaznih djela želim također osvrnuti na komentare koji su izneseni. Dakle, ova direktiva o borbi protiv e, pranja novca s pomoć kaznenog zakona dopunjava e, zakonodavni okvir e, na kojem sada radimo na trialogu i čini nam se da bi neki amandmanima bilo bolje da se tamo nalaze. Dakle, ova direktiva za koju smo rekli radi se kaznenog zakona i pranja novca, dakle, bavi se pranjem novca i kaznama zahvaljujemo na podršci u ovim ključnim elementima. Jedan od ključnih elemenata je da primjene e, pranje novca e, da se proširi na sva e, ozbiljna kaznena djela, teška kaznena djela, kao što je gospođa Žoli predložila. Tu, bismo, bi, koja je predložila da se uključe i porezna kaznena djela. Dakle, komisija ne može podržati nikakve amandmane, ali naravno naš prvo čitanje ovoga svega je jako pozitivno. Dakle, proširenje koje primjene i razmišljanje o dodatnim, kaznim, e, dodatnim kaznama, isto tako pravila o e, jurisdikciji i prekogranične, prekogranična suradnja. Dakle, mi se veselimo glasanju 6. studenog i nadamo se da će e, pregovori moći početi odmah potom. Hvala. Hvala vama. Sada Eva Žali završni komentari. Hvala vam kolege na vašim komentarima. Mi ćemo, mislim, da ćemo organizirati zadnji sastanak izvjestaja u Sjeni idućeg tjedna u Strasburu kada ćemo moći poslušati različite mišljenja. No, na zadnjem sastanku imali smo doista bili smo i doista jako složni po pitanju da e, Porez na kaznena djela trebaju biti na kaznena djela. Nema tu nikakve sumnje i to se uključuje u borbu dakle protiv pranja novca i u direktivi protiv pranja novca smo uradili već dosta toga a grozno ubojstvo malteškog novinara s kojim smo se sreli kada smo bili Malti na u misiji pokazuje koliko je su važna pravila borbe protiv pranja novca i mislim da ta prava treba biti što je bolja moguća, moguće i imati jedinstvene, odnosno zajedničke minimalne kazne za takva kazna djela je važno i ovo u biti doista centralno pitanje e, ilegalnih e, protoka novca koji dolaze s svih strana i koriste ih teroristi. Ja mislim da je ovo pravi trenutak da se napravi obvezujuće zakonodavne tekstove koji će biti jako dobri. Dakle, veselim se našoj suradnji, i osobito na idućem sastanku izvjestve u Sjeni. Hvala. Rokovi su sljedeći. Glasanje na ekonu 6. studenog na, u nadležnom odboru Libe 20. studenog. Mislim da sada možemo zaključiti ovaj sastanak. Sljedeći sastanak održat ćemo 19. listopada u 9 ujutru pa do 12.30. Hvala.